Mes chers collègues, euh, je vous propose de commencer nos, nos travaux. <coughs> kolege, dobro jutro. Predlažem da započnemo s radom. Podsjećam vas da je ova radionica u potpunosti posvećenima problemima komplementarnosti nacionalnih proračuna i europskog proračuna, a pona osob o ulozi strukturnih fondova i kohezijskih fondova u okviru ostvarivanja ciljeva europskog semestra. I to kako na razini Europske unije i također govorit ćemo o nacionalnim ciljevima svake zemlje članice. <clears throat> Pozdravljam ovdje e, predsjednika Filiposa Sakinidisa, podpredsjednika odbora za financije i odbora za e, proračunski nadzor u a, grčkom parlamentu, a on su predsjedava sa mnom, ja sam Alen Lamassur i predsjednik sam odbora za proračun u Europskom parlamentu. S nama je ovdje i senatorica Angulo Martinez iz Španjolske i gospođa Tevose Kajte iz eh, odbora za gospodarska pitanja Europske eh, i europske poslove iz Litve, a tu je i Walter Far, koji je ravnatelj pitanja e, za ravnatelj u Europskoj komisiji. Podsjećam vas da e, tko god se želi javiti za riječ ili komentar nakon što svaki od panelista uzme riječ, Dakle, tko god se želi javiti za riječ, neka popuni obrazac. Obrazci su podijeljeni. I e, dakle, ako ga ispunite, onda ćemo dakle, pokušati dati riječ svima koji su je tražili. E, vrijedit će ista pravila kao i jučer na plenarnom e, sjednici. Dakle, dva predstavnika nacionalnih parlamenta, nakon toga jedan e, predstavnik Europskog parlamenta. Zajedno uz predsjednika e, Sakidisa pokušat ćemo omogućiti kako geografsku ravnotežu, tako i ravnopravnu zastupljenost političkih opredjeljenja. Još nekoliko uvodnih primjedbi. Ovaj se europski tjedan održava u okviru postupka kojeg nazivamo europskim semestrom. A za zemlje članice na koje se to odnosi u okviru primjene ugovora o proračunskoj stabilnosti. Tim se ugovorom predviđa održavanje međuvladinih konferencija kako bi se omogućio proračunski nadzor i praćenje u javnosti i dakle javnih rasprava o stanovištima koje su zauzete u okviru europskog semestra ili pak za one zemlje koje jesu u ugovoru za stabilnost, dakle u okviru toga. Zajedno s grčkim predsjedništvom dogovorili smo se da nakon plenarnih sjednica u ponedjeljak i jučer, da dakle danas ujutro radimo u e, radionicama, po radionicama koje zapravo govore o tri različita aspekta ove teme. Jedno je problem koordiniranja gospodarskih politika u okviru monetarne unije, e, zatim o socijalnoj dimenziji Europske unije, a ovdje ćemo na ovom ateljevu govoriti o komplementarnosti proračuna jer e, radi se o 29. proračunu Europske unije. Naime, to je maleni proračun i jedan bruto domaćeg proizvoda Europske unije. Međutim, kada gledamo na ekonomski učinak tog proračuna, radi se o važnom proračunu, zato što 95 posto proračuna Europske unije koji iznosi 140 milijardi eura. Dakle, 94% tog proračuna posvećeno je intervencijama na planu gospodarstva i ulaganjima. Prema tome, to je velika razlika s nacionalnim proračunima koji su iz povijesnih razloga E, u velikoj mjeri e, posvećeni operativnim troškovima koji idu i puno e, u puno područja druge prirode kao što su obrana, obrazovanje i tako dalje. Jer to su sve nadležnosti koje nisu nadležnosti Europske unije. U sadašnjem razdoblju kada je Europska unija na rubu recesije i nekako je na pola puta između recesije i oporavka. Neke zemlje, nažalost, kao Grčka, su u teškoj recesiji već nekoliko godina, dok u prosjeku e, zemlje Europske unije su negdje između toga i ne zna se koja će strana prevagnuti. Dakle, u doba kada su javne financije problematične, kada europske tvrtke zaista moraju e, pokazati konkurentnost. Moramo pokušati bolje koristiti europski proračun kako bi se više ulagalo, kako bismo bili komplementarni nacionalnim proračunima i kako bismo osigurali da se ostvare zajednički ciljevi Europske unije. Raspolažemo s proračunom primjene strukturnih fondova i kohezijskog fonda što su dva glavna instrumenta koje omogućuje zemljama da pomogne, Europskoj uniji da pomogne zemljama članicama. Dakle, znamo e, kako je e, bila primjena za period 2007-2013 godinu. Radilo se o teškom razdoblju obilježenom krizom. Prema tome, trebamo pokazati na koji način su te zemlje mogle podržavati gospodarsku aktivnost. Da se zna kakav je bio kapacitet apsorbiranja tih sredstava bolji u nekim zemljama nego u drugima. S obzirom na krizu neka su sredstva preusmjerena prema novim projektima kako bi imala jedan e, neposredni učinak dok su pak neke stvari bile preusmjerene na dugi rok radi dugoročnog oporavka kao što je bio sugirao predsjednik Barozo i e, to je bilo uspješnije u nekim zemljama nego li u drugima. Dakle, važno je zapitati se što je funkcionirao. Je li sustav bio dobro osmišljen? S druge pak strane, prošle godine smo mi u Europskom parlamentu pregovarali o režimu strukturnog i kohezijskog fonda od perioda 2014. do 2020. godine. Naš fond za regional, odbor, odbor za regionalni razvoj iz parlamenta bio u prvim redovima prilikom tih pregovora. Dakle, po e, pitanju toga i primjeni u različitim e, zemljama, na europskoj razini postavljamo si među ostalim pitanje je li raspodelja sredstava na pojedine projekte kako brojčano tako i e, s obzirom na svote koje su izdvojene je li otprilike ista u e, različitim zemljama. Često se zapravo pitamo kakav će biti ekonomski učinak da bolji ili loši, ako se sredstva rasporede na jako puno malih projekata ili pak na desetak velikih projekata. Dakle, bit će zanimljivo čuti kako se to radi u pojedinim zemljama. Trebamo govoriti i o kvaliteti samih projekata. To su dakle različita pitanja koja se postavljaju. Najprije ću sada dati riječ panelistima koji će svaki imati 5 do 10 minuta kako bi izložili stanovište svoje zemlje u okviru odbora kojih zastupaju u e, svoje zemlje. Nakon toga ćemo otvoriti raspravu sa e, sudionicima. Za početak dajem riječ gospodinu Walteru Defaru koji je glavni ravnatelj u Europskoj komisiji. Hvala. Dame i gospodo, zaista vam hvala što ste me pozvali na ovu tako važnu E, sjednicu kojoj su okupljeni kako eurozastupnici, tako i zastupnici iz nacionalnih parlamenta. Zahvaljujem se najprije odboru za proračun koji je dao podršku našoj kohezijskoj politici. Prošle smo godine potrošili proračun od 43 milijarde. To je povijesna razina izdvojenih sredstava. Istovremeno dodajem da je na kraju godine bilo preostalo 19 milijardi koje nisu bile isplaćene i to zbog toga što nismo imali dovoljno novca na računu. Drugim riječima i u budućnosti ćemo imati potrebu za vašu e, potporu. No, danas ću govoriti o ulozi europskih strukturnih i investicijskih e, fondova. Fondova koje su igrali kako bi podržali rast i otvaranje radnih mjesta u e, drugačijem okruženju i to zbog najteže krize kroz koju je Evropska unija prošla od kako postoji. I sve to odvijelo se u sasvim drugačijem okolišu, zato što je nakon kriza se promijenila način stvaranja ekonomskih politika. Sada imamo puno i jaču koordiniranje europskih politika na razini Europske unije u okviru e, europskog semestra. Ja ću sada pokušati brzo dati pregled onoga što smo napravili kako bismo podržali e, rast i zaposlenost u e, tom programskom e, periodu 2007-2013, a nakon toga reći što mislimo napraviti u sljedećem programskom razdoblju 2014. do 2020. godine u prošlosti za vrijeme kriza imali smo različite e, ekonomske modele koje su pokazivali da se kohezijskom politikom povećavao BDP za više od 1% u e, glavnim zemljama korisnicama i to u prosjeku. E, možda vam se čini da 1% nije puno, međutim 1% BDP-a jest puno novaca, naročito ako uzmete u obzir da sve u svemu e, doprinos tim e, politikama jest otprilike 3,5% BDP. U osnovi u zemljama koje su bili glavni e, korisnici BDP bi bio iznosio više od posto manje da nije bilo kohezijske politike. Ali ovdje vidite neka ključna postignuća za period od 2007. do 2012. godine. To su najnoviji podaci i vrlo impresivni podaci ako se vidi koliko se radnih mjesta otvorilo, koliko je poduzeća dobilo podršku, koliko se infrastrukture napravilo od čiste pitke vode do izgradnje e, željezničkih tračnica. I ono što je izuzetno važno, Europski socijalni fond je svake godine obuhvati u svojim djelatnostima 15 milijuna europskih građana. Mislim da se dakle tu radi o vrlo važnim podacima. Dakle, kohezijska je politika dala potporu razvoju i zaposlenosti u ovim vremenima krize. Međutim, ono što jest veliki izazov je disparitet između manje razvijenih i više razvijenih regija. On se po prvi puta produbio. Prije krize trend je bio pozitivan, dakle razlike su se smanjivale, a sada zbog krize te se razlike ponovno povećavaju i to predstavlja veliki izazov za kohezijsku politiku. Na koji smo način konkretno djelovali? Programi za programsko razdoblje 2007. i 2013. godine bili su osmišljeni prije krize. Jasno je dakle da za vrijeme krize došlo do potpune promjene u toj situaciji pa smo se stoga morali na to prilagoditi. Kao što znate, kohezijska politika e, funkcionira tako da se iz EU e fondova financiraju nacionalni troškovi. Lokalni, regionalni i nacionalni proračuni su zbog krizi došli do ogromnog pritiska za konsolidaciju. Mi smo dakle morali reagirati, to smo i učinili tako što smo povećali financiranje od strane Europske unije. Dakle, povećali smo kofinanciranje iz europske sredstava kako bismo pomogli nacionalnim proračunima. Tu vidite brojke iz 2009. godine kad smo dodali 6 milijardi. Što smo više mogli do najvećeg mogućeg maksimuma koeficijent sufinanciranja Europske unije do nekih 29 milijardi. A za zemlje kojima je to bilo najpotrebnije zemlje obuhvaćene programom, to smo povećali na čak 95% to sufinanciranje. Dakle, čak na 75 milijuna eura. Dakle, pokušali smo pomoći vrlo teškoj financijskoj situaciji u zemljama članicama. U doba krize gospodarska se aktivnost stoga više nije trebalo samo promicati tvrtke koje su proširivale poslove ili one koje su radile na inovativnim stvarima. Mi smo morali pomoći i sasvim normalnim malim i srednjim poduzećima koji su se iznenada našli u izuzetnoj teškoj situaciji i nisu više imala pristup financiranju. Morali smo dakle promijeniti uredbu kako bismo proširili područje primjene, na radni kapital za mala i srednja poduzeća, mogao se dakle koristiti u okviru velikih financijskih instrumenata, socijalne stanovanje i e, tako dalje. Kao što je predsjednik odbora za proračun već rekao, e, morali smo reprogramirati kako bismo usmjerili sredstva tamo gdje su bila najpotrebnija. Otprilike 45 milijardi smo reprogramirali, što je otprilike 13% e, samih programa. Možda se sjećate da je to obuhvatalo i e, programe za nezaposlen, odnosno za zapošljavanje mladih e, i slične akcije kojim se pomoglo otprilike milijun mladih ljudi i otprilike 50 tisuća malih poduzeća. Kao što vidite, kohezijska je politika igrala važnu ulogu kako bi se odgovorilo na potrebe e, koje je stvorila kriza i kako bi se podržao rast i zaposlenost. Moram ipak priznati da smo radili kao svojevrsni vatrogasci, što je normalno u doba krize. U sljedećem razdoblju naš će pristup više biti strukturiran kako bismo omogućili da politike koje primjenjujemo na maksimalan način potpomažu otvaranje radnih mjesta i rast. Mi dakle mislimo da će u sljedećem razdoblju kohezijska politika biti ključni stup e, e, gospodarskih politika. E, htio bih taj, e, te politike i njihovu mješavinu opisati na sljedeći način u okviru semestra. Dakle, proračunsku konsolidaciju, jer ako nemate dobre javne financije, ne možete imati dobar e, gospodarski i e, socijalni razvoj. Postoji potreba za socijalnim reformama, za strukturnim reformama, dakle funkcioniranje tržišta, uključujući i tržišta rada mora se poboljšati u mnogim zemljama. Sustav obrazovanja mora se poboljšati sustavi inovacije i istraživanja također trebaju na bolji način podržavati konkurentnost tvrtki i gospodarstva općenito, a socijalni se sustavi mora prilagoditi demografskim promjenama. Međutim, konsolidacija proračuna i strukturne reforme nisu same po sebi dovoljne. Jer ovo nije trokut. Ovo je kao stolica. Ako imate svega dvije noge na stolici, ona će pasti. Potrebna je treća noga koja će podržati stolicu. Kako se ona ne bi srušila. A to ćete vidjeti u ovom uglu. To su fondovi o, o investiranja. Dakle, mi ćemo u budućnosti biti integralni dio te mješavine mjera politike koje ćemo primjenjivati. I vidite da iz ovog trokuta izlaze i crte koje opisuju veze i koje također demonstriraju neke nove, neka nova obilježja sljedećeg programskog razdoblja. Na primjer, veza između konsolidiranja proračuna i e, potporu e, rastu i ulaganjima tu imate dakle e, makroekonomske aspekte o kojima smo toliko čuli. Dakle, ako zemlja ne ispuni obećanja u okviru proračunske konsolidacije, to ne može nemati posljedice na primjenu fondova. mi se također nadamo da ako ne dođe do ako se e, E, ako dođe dakle do konsolidacije proračuna da će se održati troškovi koji predstavljaju sponu između rasta i radnih mjesta. Imamo dakle ex ante uvjetovanost koju smo postavili i samo ako se ispune određena mjerila, samo tamo ako se ti uvjeti ispune ima smisla uložiti novac, jer samo tada će taj, e, ta investicija imati smisla. Dakle, moramo se osigurati da prije nego što krenemo u e, gradnju tvornice za e, odlaganje i recikliranje otpada. Moramo imati planove za to mi u neku tvrtku trebamo uložiti samo ako ona može djelovati u dobrom poslovnom okruženju, inače ona neće uspjeti. Dakle, to su svojevrsni preduvjeti kako bi se novac e, mogao uložiti. I e, s druge strane također postoji veza sa strukturnim fondovima. Mi ćemo podržavati strukturne reforme, također, na primjer, za tehničku pomoć kako bi se e, razvijele strategije e, prometa primjerice. A u središtu svega ovoga nalazi se europski semestar sa preporukama koje su pojedinačne za svaku zemlju. Prema tome, ako želimo da naše politike imaju važnu ulogu za rast i zaposlenost, moramo je dobro orijentirati. Ona se mora usmjeriti na davanju rezultata, što znači da se treba raditi na koncentracijama. To je već e, predsjedavajući rekao dakle da se mora koncentrirati na one koji pokreću e, rast, istraživanje, rast, inovacije, digitalna ekonomija ona sa malim emisijama mogućnog dioksida, sa e, koncentriranjem na ljudski e, kapital. Možete reći da je to previše općenito, ali to je ono što će nadahnuti pojedinačne programe koji će pak biti krojeni po mjeri gledamo sada programe za pojedine zemlje. One će morati u obzir e, specifične preporuke za pojedinu zemlju koje su relevantne i koje će se također napraviti po mjeri na nacionalnoj razini i tu će pak biti opet strategije pametne specijalizacije u kojima će sudjelovati različiti dionici od poduzeća države do sveučilišta. Morate dakle vidite kakve promjene želite, morate imati dobre pokazatelje kojima možete mjeriti napredak. A ako imate pokazatelje za mjerenje rezultata, onda ćete na najbolji način moći usmjeriti sredstva iz fondova i dakle, u početku ipak morate imati one dobre preduvjete koje će privući ulaganja. 2015. godina i 2014. bit će ključne za um, ovaj program jer će se oni ove godine predstaviti, a oni će se oblikovati ovisno o tome i pokazat će na koji način želimo podržati rast i zaposlenost u budućnosti. Prošle godine e, su zakoni usvojeni 325 milijuna kohezijske, e, e, milijarde usvojeno za kohezijsku politiku, ako k tome dodate i druge fondove, onda se radi o proračunu od više od 400 milijardi eura, što je značajna svota novca u prvoj fazi E, zemlje članice će podastrijeti sporazume o partnerstvu, to su osnovni strateški dokumenti. Oni će morati pokazati na koji način se odnose prema relevantnim preporukama za svaku zemlju, pojedinačnim preporukama za svaku zemlju, a ti sporazumi o partnerstvu e, moraju se izgraditi o širokom partnerstvu svih dionika u zemljama članicama a kako vrijeme odmiče, krenut će se s operativnim programima koji će se u međuvremenu usvojiti i to su onda planski dokumenti za pojedinu ustanovu kako bi se ostvario rast i zaposlenost, ali isto tako i redovno <clears throat> pravne troškove mi zapravo svi sada radimo na jednom e, zajedničkom ostvarivanju zajedničkih napora na svim razinama, lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i na razini Europske unije kako bismo polučili rezultate i kako bi ti rezultati imali maksimalan učinak što se tiče pametne e, i e, dugoručnog i inkluzivnog rasta. Ne možemo raditi kako E, kao da je sve normalno, moramo se usmjeriti dobivanju dobrih rezultata. Vam sve vas na podršku kako bismo ostvarili ove zajedničke naporne. Hvala lijepa. Gospodin Sakinidis, izvolite. Dobar dan, ja predstavljam dakle, Grčki parlament i stoga postavljam sve sudionike, sve predstavnike parlamenta država članica Europskog parlamenta. Sve što se odvija tijekom ovog parlamentarnog tjedna vrlo je važno ne samo za ne samo za suradnju članova zastupnika nacionalnih parlamenta sa zastupnicima Europskog parlamenta, nego također za celokupni postupak tijekom europskog semestra. Mislim da se svi slažemo da ovaj oblik interakcije može pridonijeti boljem razumijevanju mm, rada, našeg rada, te može pridonijeti boljoj koordinaciji ekonomskih politika. U tom kontekstu E, tema o kojoj danas raspravljamo je tema o kojoj pravodobno raspravljamo, o kojoj trebamo raspravljati, jer kriza je skrenula pažnju javnosti na fiskalnu konsolidaciju, napore za fiskalnu konsolidaciju, građenje e, proračuna te e, strukturne reforme. Povrh toga, europski proračun čest to e, se i često se vidi kao borba između nacionalnih e, partnera, korisnika no usprkos, e, usprkos tome što proračun, europski proračun je dosta malen. Ipak toga on obuhvaća bitne politike kao što su to strukturni i kohezijski fondovi, to je naša tema danas. Dodatna vrijednost kohezijske politike je to što je to glavni instrument ulaganja e, u mjere e, gospodarskog, poticanja gospodarskog rasta i zapošljavanja. Ovo je politika koju treba maksimalno iskoristiti. Kohizijska politika je e, glavni stup plana za gospodarsku obnovu koji je usvojen te predstavlja također i povećanje kofinanciranja, reprogramiranje i predstavlja nesumljivo dobar primjer koju doprinost strukturni kohezijski fondovi mogu dati kada pokušavamo poboljšati gospodarski rast. Te mjere su bile i jesu velika pomoć pogotovo kada uzmemo napore koje ulaže moja zemlja i moji građani kako bismo se borili sa posljedicama ekonomske i gospodarske krize koja se pretvorila također i uz socijalnu krizu. U ovom e, razdoblju uložit će se više od 20 milijardi eura. Danas više od 60% strukturnih i kohezijskih fondova e, stimulira mjere gospodarskog rasta i zapošljavanja te e, pridonosi apsorpciji, odnosno e, ublažavanju svih negativnih aspekata gospodarske krize. Veliki broj projekata od e, onih velikih javnih projekata do malih lokalnih inicijativa, svi su to projekte koje se implementiraju pokušavajući poboljšati svakodnevni život građana, te također se implementiraju u kontekstu e, stroke fiskalne e, konsolidacije. U posljednjih šest godina mi smo izgubili 25, odnosno naš se e, BDP smanjio za 25%, a stopa nezaposlenosti mladih iznosi 65%. Prema procenama e, implementacija strukturnih i e, investicijskih fondova trenutno iznosi 135.000 tisuća te 140.000 novih radnih mjesta te znatno pridonosi e, svim onim uloženim naporima za otvaranje novih radnih mjesta Naravno, ako usporedite te brojke sa brojkama nezaposlenosti i siromaštva, onda to nisu nikakve to impresivne brojke, no jasno ukazuje na to da korištenje sredstava iz fondova je iznimno važan, važan u borbi protiv negativnih učinaka gospodarske krize. Kohizijska politika je postala glavni aspekt javnog financiranja u Grčkoj i jer e, e, na nju otpada 65% javnih ulaganja. E, ova situacija iziskuje i iznimne nove mjere, a to je bio slučaj sa uporabom sredstava iz kohezijskog fonda u Grčkoj. Trebalo je prilagoditi sve novo nastaloj situaciji kako bi se maksimalno iskoristila sredstva na raspolaganju. Na svu sreću to se dogodilo zahvaljujući posebnim mjerama, zahvaljujući garancijskim fondovima, pri čemu države reprogramiranjima u suradnji uz pomoć Europske komisije i naravno zahvaljujući velikoj pomoći Europskog, podršci Europskog parlamenta. Inicijativa za povećanje zaposlenosti mladih ljudi, inicijative za osiguranje prvog radnog mjesta za mlade Razvija se program e, velikog kapaciteta koji je razvijen u okviru kohezijske politike i prema razvijenim planovima. Uska e, suradnja s Europskom komisijom ostvarila je reprogramiranje, na temelju čega smo dobili dodatnih milijardu eura za srednja i mala poduzetništva. Osmišljen također i jamstveni fond za srednja i mala poduzetništva koji je usko povezana sa bankama i kreditima za srednje i mala poduzetništva. E, tu imamo e, iznos od 1,5 milijarde eura. E, financiranje od strane Europske unije povećano, dodatno je povećano i sada ima financijski učinak od 400, milijuna eura. Što to se, dakle, tu imamo e, također i dodatne programe, velike financiranja koje osiguravaju i otvaranje novih radnih mjesta. To sve te mjere pomogle su da se e, apsorpcijska moć Grčke poboljša i da se omogući likvidnost u realnoj ekonomiji. E, ljudi ti koji su e, također si osigurano zapošljavanje ljudi, osigurani su poslovi znači koji bi bili iskupljeni. To sve ove mjere učinile su grčko gospodarstvo kompetitivnim, te mm, nas je odvelo na put e, kojim možemo postići ciljeve i strategije Europa 2020. Europski semestar je iniciran kako bismo pro, zajedno pronašli odgovor odgovore i samo ako se koordiniraju pojedinačne mjere i napori pojedinih zemalja članica možemo postići cilj. Kako bismo postigli ovu koordinaciju potrebno nam je strateško usklađivanje kohezijskih politika. Zemlje poput e, Grčke nisu bili dio toga i tih interakcija i e, dogovora. Post to, tu su i cijeli niz specifičnih mjera za pojedine zemlje i članice, zemlje članice. Mi se nadamo da e, se e, određeni postupci neće uskraćivati pojedinim zemljama samo kako bi se postigla određena transparentnost, potrebna je bolja koordinacija. Zahvaljujući, e, dakle ono što je dobro jeste da je kohezijska politika usklađena sa ekonomskim politikama, te također treba biti usklađeno i sa nacionalnim programima politikama, što se može postići i preko preporuka za pojedine zemlje članice u okviru europskog semestra. U doba velike gospodarske krize ne možemo se priuštiti da nastavimo dalje kao što smo radili do sada. Kada imamo velike proračunske štednje, moramo paziti da svaki euro potrošimo na najbolji nomoći način. Za razdoblje od 2014. do 2020. uvedeni su preduvjeti koji se moraju ispuniti kako bi se uopće sredstva iz fondova mogle, e, e, uopće potrošiti. Silje ciljem najboljih rezultata. Za razdoblje 2014-2020 sredstva iz fondova moraju se koncentrirati također i na nekoliko mjera kako bi se stvorila kritična masa i dao veliki poticaj otvaranju novih e, stvaranju radnih mjesta. S obzirom da se pojedine zemlje članice suočavaju sa svojim individualnim problemima tijekom europskog semestra moram pojedine mjere se moraju napraviti po mjeri potreba pojedinih zemalja članice činjenica. U Grčkoj po prvi put vidimo blage naznake popoju gospodarskog oporavka i vidimo svjetlo na kraju tunela. Bio je to težak put, težak put gdje je pred nama, no ono što vam mogu reći iz vlastitog iskustva jest da europski proračun e, i kohezijska politika su motori, glavni pokretači e, na putu izlaska iz krize. Potreban je naporan rad. Učite iz e, pa, pogrešaka koje su napravljene u prošlosti. Iskoristite najbolji mogući način sredstva koje stoje na, raspolaganju. Iskoristite također savjete koje vam daju europske institucije. No isto vrijeme europske institucije trebaju omogućiti zemljama članicama da dati dovoljno prostora sukladno njihovim vlastitim potrebama kako bi oni mogli rasti, kako bi mogli iskoristiti pruženu pomoć i e, izbjeći dogmatski i e, previše administrativan postupak. Odgovor e, na gospodarsku krizu može se postići samo ako Europska komisija, i parlament i druge institucije udruže svoje snage ako se iskoristi jer Europski parlament i kohezijski fondovi mogu poravnati put za izlazak iz krize, potrebnostom politike koje će dati odgovor na potrebe naših građana. Hvala vam lijepa na vašoj pažnji. Hvala lijepa na ovom izlaganju koje je bilo vrlo jasno i vrlo impresivno. Naime, pokazali ste e, kako su značajne naporne uložili svi u Grčkoj, svi građani i e, tijela uprava i na koji se način dobro koristili europski fondovi. Sada dajem riječ gospođi e, Mariji Elmaran Gulo Martinez. Izvolite. Hvala, <clears throat> gospodine predsjedniče. Kao prvo želim vam zahvaliti što ovdje imam priliku da podijelim svoje mišljenje, svoje stavove s vama o ovoj vrlo važnoj temi gospodarskog oporavka u Europi. Ovaj instrument za rast i otvaranje radnih mjesta i konvergenciju. E, to je nešto što smatram iznimno važnim, pogotovo u doba krize. U doba krize moramo omogućiti bolje korištenje svih instrumenta. Samo na taj način možemo omogućiti stvoriti bolje gospodarski rast koji će pružiti i nove, mogu, nove šanse, nove mogućnosti. 2014. godina daje nam novi proračunski horizont. Naravno, tu možemo posegnuti za našim prijašnjim iskustvom. E, tu smo vidjeli da kohezijska politika, sredstva iz strukturnih fondova mogu dati velike doprinos za e, Eh, za rješavanje problema krize, te također i drugih eh, socijalnih i drugih problema u zemljama članicama. To je velik pokaza za također i za budućnost, a time se nudi mogućnost da se to još jednom i analizira. Gospodarska, ova gospodarska kriza je najteža gospodarska kriza s kojom smo se suočili. Pravi izazov. Izazov ponajprije za Europsku uniju imala je e, pokupne učinke na naša gospodarstva, na proračune naših zemalja, te također realno gospodarstvo, a ponajprije kada je riječ o e, zatvaranju radnih mjesta, kako kako bismo mogli zaustaviti upravo takav kriz, naravno u listopadu 2008. godine Europska komisija je uvela cijeli niz reformi. To su reforme koje su došle iz Europske unije, koje su proizlažu upravo iz te nužnosti da se omogući likvidnost nacionalnih eh, parlamenta u zemljama članicama Europske unije. Upravo smo vidjeli da sredstva i strukturnih i <clears throat> fondova su dobro iskorištene jer su tako zemlje članice dobile bolje mogućnosti financiranja, no također je pruženo i više fleksibilnosti kada je riječ o trošenju tih sredstava. E, mogli su se osmisliti novi projekti, novi programi, a tim projektima mogle su se investicije tako također i reprogramirati. Također mnoge zemlje članice su tim novim nastavljenim uvjetima e, su iskoristile se nove mogućnosti kako bi u pojedinim sektorima ili područjima koji su bili posebno pogođeni eh, gospodarskom krizom da se prilagode novo nastalo okruženju. Također da se <clears throat> pruži pomoć i tamo gdje određene probleme i posljedice nisu bili dovoljno e, uzeti u obzir. Ovo je zapravo najbolja e, moguća investicija u socijalnu politiku i toga se to mora pozitivno ocijeniti. Sve inicijative koje su ovdje stvorile veliku mažu kako bi se mogli još dodatno investirati, sve akcije koje su poduzete kako bi se ojačao poduzetnički duh, kako bi se um, otvorili novi izvori financiranja i srednje malo poduzetništvo. To je bilo važno, važno i za srednje malo poduzetništvo, ali također i za e, sve one koji su pokrenuli vlastito poslovanje, koje su u Španjolskoj pokazali da su oni pokretači novog vala zapošljavanja i njima je potrebno dodatna <clears throat> fleksibilnost kako bi dobili pristup i novim izvorima financiranja ne samo u e, Španjolskoj nego i u drugim zemljama deklaracija Europskog vijeća zajedno sa Barozovom inicijativom. To su aspekti koji su bili iznimno važni za e, jačanje e, zapošljavanja, ponajprije zapošljavanja mladih ljudi. Komisija se to obvezala surađivati sa zemljama članicama. I svi uloženi napori, komisija je običala uložiti napore kako bi se osnažile inicijative inicijative za zapošljavanje mladih i bolje financiranje srednjih i malih poduzetništva. U provedbi te inicijative Španjolska je uložila velike napore, e, oformljena je i također i akcijska grupa u suradnji sa Europskom komisijom i e, Španjolskom javnom upravom. Tu su vođene rasprave, te okovore na koji način se e, ta inicijativa može provesti. Imali smo i follow-up skupinu koja je zabavila time na koji način su iskorištena sredstva iz socijalnih i kohezijskih e, fondova. Tu je ukazano ponajprije na cilj borbe protiv aktivne zaposlenosti mladih na koji način se mogu poduzeti akcije za e, mjere za bolje zapošljavanje. Vrlo je bilo važno e, naravno i poticanje srednjih malih poduzetništva. Tu je Europska središnja banka puno toga učinila. Vidjeli smo da su tu postojale mnoge šanse i danas postoje mnoge šanse za provođenje mnogih inicijativa poput Jeremi ili Jessica. Svi ti financijski instrumenti e, su omogućeni zahvaljuju zahvaljujući europskim fondovima mi smo u Španjolskoj informirali o velikim projektima primjerice o e, projektima koje se mogu koristiti, e, za koje se mogu koristiti sredstva, e, tehnička dakle, tehnička sredstva. Također smo učinili sve kako bismo naglasili da gospodarski rast donosi nova radna mjesta. No važno je da tu kao zemlja članica ako dosljedno radimo na tome da imamo dosljedan pristup po ostvarivanju tih inicijativa. Naravno, kada je došlo do <clears throat> mjera štednje, proračunske štednje, poduzete su mjere kako bi se dodatne mjere. Sada slijedi druga generacija reforme koje su iznimno važne. Važne poneprije za, za jačanje zapošljavanja, ali također i za e, gospodarski rast e, od 2008. do 2011. godine 3,8 e, milijuna radnih mjesta je zatvoreno u Španjolskoj, pola milijuna pod poduzeća je zatvoreno u tom razdoblju i to je veliki izazov eh, s kojim se danas suočavamo. I izazov je na koji način zaustaviti zatvaranje radnih mjesta. Imamo trenutno tisuća nezaposlenih je manje nego u prethodnom razdoblju, no moramo poduzeti sve kako bi se poduzetnička mreža ponovno izgradila, kako bi ostala vitalna, a tu je ključni aspekt zapošljavanje mladih. To je ključni prioritet e, naš e, bio za 2013. godinu. Donesene su mnoge mjere kako bi se upravo tržište rada stavilo središte naše pozornosti. mi poduzeli smo i mi korake, no vidjeli smo određene korake poduzela i Europska unija. Vidjeli smo da samo ako imamo dobro usmjerene, koordinirane nacionalne mjere, da samo onda i Europska unija može pomoći kao bi smo imali multiplikatore i sinergijske učinke a to e, potrebno je uložiti dodatne napore, pogotovo kad se vidi da se time može pomoći građanima koji su u teškoj situaciji sredstva se trebaju koristiti poneprije za borbu protiv nezaposlenosti mladih ili slične inicijative ili pruženje pomoći u nabavljanju kredita zajmova za srednje mala e, poduzeća. To su konkretni aspekti, e, konkretne situacije u kojima se može pružiti pomoći. Fleksibilnost je važna, podjednako važna kao i mogućnosti koje mogućnost da se sredstva iz fondova preusmjeravaju, jer samo tako e, imamo fleksibilno korištenje sredstava iz fondova, možemo puno brže provesti projekte i puno brže doći do postizanja e, cilja. Te mjere te mjere pokazale su se i kao vrlo važan instrument e, u rješavanju gospodarskih problema. Također je postalo jasno da europske institucije, da su europske institucije i kako dorasle izazovima gospodarske krize. Tamo gdje je trebalo eh, hitno djelovati, Europska unija potjezala je odgovarajuće važne korake. To je naravno ojačalo i pouzdanje u djelovanje institucije Europske unije. A mislim da je to uistinu e, dobra lekcija koju možemo e, ponijeti i u budućnost. Što se tiče sredstva e, sredstava iz kohezijskog fonda, tu ona su iskorištena za borbu protiv posljedica gospodarske krize Također je ostvorena i veća fleksibilnost e, kako bi se prioriteti mogli lakše e, postaviti, promijeniti. I kao što sam već rekla, time je ukazano i na jedan potpuno novi potencijal tih fondova. E, zaključno, drage kolege i kolegice, želim samo reći sljedeće. Znamo da se svi sada nalazimo na raspoču. Nalazimo se u fazi e, koja je iznimno važna, potrebna i Moramo pronaći <clears throat> nove šanse za naš socijalni model kako bismo taj model ojačali, a to se može napraviti upravo putem kohezijske politike. Upravo u kriznim vremenima kada je potrebna fleksibilnost, prilagodljivost, tu moramo krenuti pravim putem, potrebna je bolja koordinacija, potrebna je transparentnost i Mislim da iz gospodarske krize možemo izvući velike pouke za budućnost. Kohezijska politika mora biti usmjerena na bitne prioritete Europske unije, to je u našoj odgovornosti i mislim da će to biti naš najveći doprinos dobrom upravljanju. Hvala. Hvala lijepa kolegici, gospođi senatorici. Mi se divimo načinu na koji e, Španjolska e, koristi ove fondove. To je vrlo hrabra politika koja je počela donositi plodove u vanjskoj trgovini, na primjer. To su spektakularni rezultati E, isto tako se smanjuje nezaposlenost koji je još uvijek problem broj jedan u vašoj zemlji. Mm, mm, dakle, ovi napari mogu služiti kao primjer drugdje, e, uključivo i u mojoj zemlji. Sad ću dati riječ e, zadnjoj govornici ovog, ove radio, gospođi Birute Versajter iz Litve koja je bila predsjednica Europske unije u drugom semestru i gdje su se vodili pregovori sa Irskom i tako dalje, ne samo o e, godini 2014. nego o cijelom razdoblju do 2020. Hvala lijepa kolege parlamentarci, gospođe i gospode. Vrlo nam je drago da smo imali pozitivne rezultate litavske predsjedništva. Mi smo izvršili sve što je bilo planirano, a još i više od toga. Stoga bih htjela iskreno zahvaliti svima vama na suradnji. Htjela bih vam htjela bih zaželjeti e, mnogo uspjeha Grčkoj koji je prezo, uh, štapić od nas. Ovo je sada za nas vrlo dobra mogućnost da uh, poboljšamo parlamentarnu suradnju i politički dijalog um, kako bismo radili na oporavku i vratili gospodarstvo na pravi put. Moramo E, igrati aktivnu ulogu u europskom semestru kako bismo doprinijeli e, demokratskoj e, legitimnosti. Nešto ću vam reći o dobroj praksi Litve, govorit ću o utjecaju, učinku strukturne pomoći u oporavku našeg gospodarstva i na dileženju problema krize. Povlačenje fondova Europske unije u zadnjem financijskom periodu vidite da je Litva na vrhu ljestvice i među vođama u Europskoj uniji, među članicama Europske unije. E, politika strukturne pomoći imali smo 6,3 7 e, milijuna eura. Više od 14% fondova je investirano u, razvoj ljudskih resursa. glavni dio, 46% e, financiranja Europske unije je investirano u gospodarski razvoj, a vide više od 39% u promicanje kohezije, to jest okoliša, lokalne i urbane infrastrukture, očuvanje kulturne baštine, e, promicanje javnih e, službi e, zdravstva i obrazovanja. koje je stanje provedbe operativnih programa. U većini slučajeva gotovo najveći dio strukturnih fondova su e, raspodijeljeni u razne fondove. Tu nije bilo kašnjenja. nova strukturna pomoć je korištena za oživljavanje e, litavskog i europskog gospodarstva. E, pomanjkanje tekućih sredstava. Mi smo analizirali stanje u, e, na području tekućih sredstava. Povećali smo fondove za financijski inženjering. Također smo povećali financiranje e, prioritetnih sfera. Učinkovitost energije je bila jedna od primarnih ciljeva naše politike. E, poboljšali smo tu učinkovitost boljom izolacijom javnih i privatnih zgrada. E, prebacili smo se na obnoviva goriva, naročito na biomasu. Poticali smo tehnologije koje su zasnovane na inovacijama i istraživanju i razvoju. A naravno i regionalni razvoj je bio naš, jedan od naših ciljeva. Potpuno se slažem sa e, glavnim direktorom koji kaže da E, nejednakost između velikih gradova i regija raste i to unutar e, država članica i u cijeloj Europskoj uniji. Dodatne mjere su poduzete da se poveća zapošljavanje. Imamo preferencijalne zakone u kombinaciji sa financijskim inženjeringom sa subvencijama, financiranjem javnih radova i aktivnim mjerama tržišta rada. Iako smo imali, kao što znate, visoko, visoku nezaposlenost, preko 10%, ali imamo, imamo i strukturnu nezaposlenost. Jer tržište rada, potreba tržišta rada nisu, ne mogu se zadovoljiti kvalificiranim radnicima. E, naš BDP, e, godišnja stopa rasta je 1,57% viši za 2004. E, do 2013. Malo više od europskog prosjeka. Svaki litas koji se investira donijet će, oplodit će se e, e, dva litasima, e, to jest povećat će BDP. Stopa nezaposlenosti predviđa, se da će biti niža za 4,6. Dodatni poticaj dolazi od financijskih instrumenata čime se smanjuje troškovi investiranja kao i povećanjem vrijednosti privatnih investicija. Zbog financijske krize fondovi Europske unije su korišteni za reintegraciju nezaposlenih u tržište rada. Područja na kojima stanovnici Litve, stanovništvo Litve osjeća koristi pomoći. Prvi pregled koji smo učinili 2013. o percepciji koristi od strane europske eh, populacije 50% onih koji su odgovorili su rekli da je naročito poboljšan transport, e, uključujući e, i e, infrastrukturu. 33% je bio zadovoljan obrazovanje, a 17% je bio zadovoljan okolišem. Samo 2% su odgovorili da E, e, treba pomoći javnom sektoru, javnoj upravi i da je to koristilo javnoj upravi. E, učinkovito korištenje fondova Europske unije, centralizirano upravljanje i nadzor operativnih programa je važno. Moramo imati jednu, jedno upravljačko tijelo, moramo imati jasnu raspodjelu odgovornosti male promjene u institucionalnim aranžmanima e, na osnovi prijašnjih iskustava i standardizirana zajednička pravila i postupci. Također mislimo da treba pripremiti projekte, to jest pravovremeno pripremiti nacionalne strateške dokumente za investicije i pravovremeno priprema e, projekata za korisnike. To je od iznimne važnosti. Pojednostavljivanje upravnih postupaka. Moramo imati e, fleksibilnije načine plaćanja i odabiranja projekata. Moramo skratiti vrijeme verifikacije projekata i kontrole projekata i e, pojednostaviti plaćanja e, paušalnim plaćanjem i fiksnim e, jediničnim troškovima. Moramo imati financijski inženjering, instrumente financijskog inženjeraga moramo imati jačanje poluge fondova i koristiti i te sustave. Uvesti e, elektroničke oblike podnošenja podataka e, i te sustavi se moraju koristiti u svim standardiziranim e, procedurama kao svakodnevni alat. Koje su lekcije koje smo naučili? Povećani e, rizici na kraju razdoblja. Time ću početi. I nedovorišni nacionalne sektorske strategije koje e, kasne s početkom. Koje su moguća rješenja? E, prelazne odobrenja moramo odobriti e, potrebne strategije i akcijske planove, poboljšati postupke javne nabave, koja je vjerojatno e, glavni razlog kašnjenja projekata. Glavni, e, glavna načela upravljanja i nadzora, sukcesija, standardizacija postupaka, pojednostavljivanje postupaka i zahtjeva, to je ovdje pozivam komisiju na suradnju i korištenje e, IT alata. E, koje smo rezultate postigli? E, strukturni fondovi Europske unije su znatno doprinijeli gospodarskom i socijalnom napretku Litve. Sada imamo značajne rezultate zahvaljujući tim fondovima više od 170 tisuća e, e, nezaposlenih osoba je sudjelovalo u raznim programima. Gotovo 40 tisuća nezaposlenih su dobili e, profesionalno osposobljavanje. Imamo i mnogo subvencija za istraživanje i razvoj i to za studente, znanstvene institucije i druge istraživačke institucije. Više od 2000 poduzeća su se koristili e, subvencijama za inovacije. 5,8 tisuća malih i srednjih poduzeća su e, povlačili e, sredstva. 4,5 e, e, tisuća e, kilometara cesta su izgrađene. 70 77 gradova i sela su povezani sa širokopojasnim internetom. Renovirane su gotovo 760 javnih zgrada škola, vrtića, bolnica i tako dalje. I gotovo, to jest više od 700 tisuća korisnika toplana su se okoristili e, boljom energetskom opskrbom i manjim računima za energiju. E, obnovili smo i kanalizacijsku mrežu u 73 područja. 742 odlagališta otpada su zatvorena ili očišćena. Općenito govoreći, e, e, naše gospodarstvo je u velikoj mjeri prešlo od e, niske na višu proizvodnost. Koji su glavni ciljevi za budućnost? To je pametan i inkluzivan rast, e, dalje poticanje e, istraživanja i inovacija, kvalitetu obrazovanja, učinkovitost javne uprave i razvoj digitalnog društva. Broj dva, Održivi rast to jest razvoj e, moderne infrastrukture, bolje bolji poslovni okoliš, e, održivi razvoj zahvaljujući prirodnim resursima, a e, treće je sigurnost i građanska prava, smanjivanje siromaštva i socijalne ekskluzije, povezujući ih sa socijalnom i teritorijalnom kohezijom. Slažem se sa komisijom da investiranjem e, europskih fondova mora biti orijentirano na rezultate. Moramo to prevesti u bolja i više radnih mjesta za naše građana. Hvala vam na pašnje. Hvala lijepa, gospođo senatorice i čestitam na ovim naporima za Litvu koja bi trebala postati budućom članicom eurozone. A sada imamo nekoliko kandidata za riječ. prvo će govoriti gospodin Rodbanis, e, neki od regiji e, članova su već otišli, ali ja bih morao otići. E, molim za malo pažnje. E, vjerujem da ovaj sastanak se mora orijentirati na probleme, a za sada još nismo čuli koji su to problemi. E, lijep pogled na budućnost, vrlo dobre prezentacije od Grčke i Litve, ali imamo mnogo problema, a ja ću spomenuti neke od njih koja je veza između odbora za proračune i, i, i kohezijskih fondova. E, glavni e, problem je RAL, restan Liquider. Mi se borimo e, mi smo se borili za plaćanje u Grčkoj, nismo postigli dosta. Protivnici koji se bore protiv nas i koje nam daju samo 906 e, milijardi uvijek e, govore o ralu e, reste alikide 200 milijardi eura nije povučeno a velik dio toga je u kohezijskim fondima je li moguće izaći iz ovoga da to je veliki problem prošli puta u Strasburi kad smo uh, govorili o odgovornosti uh, raznih uh, odbora. Ja sam predložio da regij bude odgovoran za povlačenje fond. Na kraju debate za sljedećih sedam godina imat ćemo situaciju da nitko u parlamentu neće imati nadzora nad provedbom čak i u računovodstvenom e, području. Zašto je to toliko važno? E, Daću vam podatke koje možda, ne znate. E, prvi prosinac 2013. podaci. Vidite koji je to ral, zašto on raste, a ne pada. Reći ću dvije stvari. Neću koristiti politiku komisije e, da ne spominjem imena. E, e, dobar sam u implementaciji ili ne, dobar sam u socijalnim fondovima, a ne u regionalnim fondovima. Što je rezultat? Glavni problem za RAL, ako uzmete kohezijski fond i regionalni fond, povlačenje je samo 61%. 40% sredstava nije povučeno. Još više, 40% e, e, zemalja ima manje od ovog prosjeka. Razlika između najbolje zemlje Litve i najgore zemlje, to je Rumunjska, je 2,16 216%. E, Moram reći da ako gledate zemlje koje su u krizi i koje imaju pravu krizu, moramo reći da Grčka e, e, ide dobro, broj pet u povlačenju, znači da ide, e, ako uzmete Španjolsku, ona nije tako dobra, a, je 62%, malo više od prosjeka. Ali pogledate najgoru situaciju, Rumunjska i Bugarska, oni su se e, ušle u 2007. u Evropsku e, uniju, ali još do sada nisu dobro povlačile fondove. One zaostaju u provedbu. 216% e, je razlika između najgoreg i najboljeg. Nitko nije analizirao ni u regiju zašto je to tako, zašto su te zemlje problemi nemojte uzeti samo te zemlje ako gledate e, kohezijski i regionalni fond. E, Italija je na 26. mjestu. 45% e, povlačenja. Slovačka 24%, 24%. Austrija ima isto nisko mjesto ali nitko to nije analizirao jer nitko nije odgovoran. E, zamolio bih komisiju, ako možete, promijenite svoju politiku, dođite u regiji u odbor za proračune i objasnite zašto se ti problemi javljaju. Imenujte krivce. RAL se, e, će biti dalje problem za sve proračune. U socijalnim fondovima je situacija još gora tu eh, ne bih rekao da su Grčka i Španjolska dobre. One imaju visoku nezaposlenost. Eh, Španjolska je iza prosjeka, a Grčka je također ispod prosjeka. Eh, Zemlje koje nisu jako dobro, Slovačka, Cipar, Mađarska, pa čak i Francuska, broj 20. Ogovorimo o programima zapošljavanja E, razlika između najbolje i najgore e, najbolje zemlje je 2,5%. I tu imamo mek, e, to su meki programi. A zadnje četiri točke za komisiju. Ako nemamo, ako odbori nemaju pravo nadzora, morate se aktivirati dajte svoja mišljenja o problemima. Do sada to niste radili, oprostite mi. Općenito govoreći, moramo identificirati probleme. Broj dva, to je problem novih aktivnosti. Ima i drugih govornika, molim požurite. Hvala lijepa. Oprostite. Ja sada dajem riječ Andrijevu Galaževskom iz Poljskog parlamenta. Oui. Mon cher collègue. A, ah, ok. Dziękuję, panie e, przewodniczący. Ah, hvala, predsjedniče. Poljska dobro troši evropske fondove Međutim, ona bi to mogla učiniti i mnogo bolje. Zajedno s ministrom za regionalni razvoj koji je vezan za Ministarstvo infrastrukture. A kao osoba odgovorna e, za ta dva e, postoje dvije osobe koje su zadužene za ta pitanja. I to je možda nešto što bi e, moglo utjecati na korisno e, i dobro, dobru uporabu tih fondova. E, to je dobro, ali ono što je još važnije je da poznajemo kakvi su ciljevi, zašto se taj novac treba koristiti. Drago mi je da sam čuo ono što je rekao predstavnik Europske komisije. On je rekao da ćemo polučiti rezultate. Ja već 25 e, godina radim e, na javnim dužnostima i kada god se troši javni novac, uvijek je cilj da se postignu rezultati. Kao što sam rekao, ciljevi su važni. Postoji situacije u kojoj se troši jako puno novaca, a da se pritom rezultati uopće nemaju na umu. Tako da je to problem. Na primjer, dosta se novaca troši na energiju iz obnovljivih izvora. To stvara probleme, probleme korupcije u nekim zemljama i e, to predstavlja problem u sustavu opskrbe energijom. To isto tako znači i da se energija koja se e, zasniva na tradicionalnim izvorima energije e, ne e, koristi dobro i to predstavlja dakle problem, eventualan problem opskrbi energentima u Europskoj uniji. Ne bismo smjeli trošiti novac na ono što nije ispravno. Hvala, e, dragi kolega. Sada dam riječ e, gospodinu Karijelu iz talijanskog parlamenta. Hvala predsjedniče, dragi kolege. Mislim da je danas zaista bitno da govorimo o uvjetovanosti ulaganja. Kada je stvorena e, jedinstvena valuta, sve zemlje članice, mi smo dakle ustupili naše ovlasti. Međutim, to su nadomjestili obveze e, vezane za proračun. I dakle, to je povezano i sa količinom poreza koji se ubire. Sada se zalažemo za promicanje investicija zajedno s mjerama koje su predložene za ekonomski oporavak. To je predložilo Europsko vijeće. Dakle, takva makroekonomska uvjetovanost je sumnjiva jer još jednom ograničava kapacitete ulaganja zemalja članica i e, tu se zapravo u naj e, problematičniju situaciju stavljaju zemlje e, koje su obuhvaćene paktom stabilnosti i rasta. Slušajući jutros izlaganja, vidi se da se u prvi plan stavljaju investicije. Dakle, one bi trebale imati veće pravo glasa nego li proračunska politika. Europska unija bi bezuvjetno morala promicati ovakve tendencije. Jer ako ovdje govorimo o zajednici, onda mi moramo imati povjerenja u sve one koje čine tu zajednicu. Europsko vijeće e, mora podstaći ulaganja i na taj način vratiti e, samim nacionalnim vladama mogućnost podstreka koje daju ulaganjem, koje bi bili davali ulaganjima i koji su stupili u trenutku kad su potpisali pakt o stabilnosti i rastu sufinanciranja e, od strane nacionalnih država stvaraju problem sa unutrašnjim paktom o stabilnosti i to je još jedna obveza koju moramo poštovati. Kako želimo da država promiče ulaganja u dakle, tu državu ako ne može sama upravljati vlastitom gospodarskom politikom? Država se dakle odrekla određene nadležnosti i mi to moramo nadomjestiti promicanjem ulaganja od i to bez uvjetavanja. Takvu viziju mi imamo. Htio bih ipak dodati tu jedan podatak jer je spomenut. Italija je ipak došla do 53% e, programskih sredstava i dakle tu je bolje, oprosti, e, hoću govoriti o korištenju fondova koje je bilo prije na 48%, a sada krajem 2013. godine sa strukturne fondove smo došli na 53%, dakle negdje smo ispoštovali naš cilj, ali želimo da Europsko vijeće radi više iz centralnog mjesta promiče ulaganja. Hvala. Hvala. Sada ću dati riječ Helgi Trupel iz Europskog parlamenta. Hvala. Ja bih se htjela vratiti na ono što je rekao glavni ravnatelj koji jutro rekao da svi programi moraju biti strateški. A mislim da je strateški pristup za cijelo europsko e, gospodarstvo taj da se rast odvoji od emisija ugljičnog dioksida. Ponekad se spominjalo za programe e, za štednju energije na javnim i državnim zgradama, isto tako smanjenje emisija ugljičnog dioksida i slično, ali ja mislim da moramo razdvojiti s jedne strane rast i ne vezivati ga za smanjenje e, um, ugljičnog dioksida. E, htjela bih znati više o tome, jeste li vi govorili o tome da takav treba biti strateški pristup, naročito u ovoj krizi, da je to najbolji e, način da se kombinira rast i smanjenje ugljičnog dioksida. Hvala Ivajlo Kalfin iz Europskog parlamenta. Hvala. Dragi kolege, htio bih se zahvaliti svim kolegama iz nacionalnih parlamenta koji su došli na ovaj sastanak. Kažem to jer je potrebno da raspravimo o mnogo toga vezanog za budućnost. Ja bih htio govoriti o nekoliko tema koje će biti predmet rasprave u sljedećih nekoliko mjeseci kada će suradnja među nacionalnim parlamentima i Europskog parlamenta e, doći na reda. To je jako važno. Radi se prvenstveno o proračunu Europske unije. Prvo je pitanje vezano za fleksibilnost proračuna. Dobro znate da smo usvojili proračun koji je po prvi puta manji i pada za sljedeći programski period od 2020. godine morali smo uvesti različita obilježja tog proračuna koji omogućuje veću fleksibilnost. Jedna od njih je i revizija na pola programskog razdoblja. Nadamo se da će se gospodarska situacija poboljšati, pa onda Europski parlament insistira e, da dođe do potpune revizije europskog proračuna 2016. godine, dakle na pola puta tog programskog razdoblja i to je ušlo u sam sporazum. Drugim riječima znači da se to mora uspostaviti i tu nacionalni parlamenti trebaju igrati svoju ulogu. morat ćemo, ja mislim, u sljedećem programskom razdoblju imati i bolje ideje za nacionalna gospodarstva. Imat ćemo također novu komisiju, sa, nadamo se novim boljim prioritetima, a i bit će ovaj parlament u novom sazimu. Dakle, znamo da e, će neki okljevati da se krene u e, taj, e, tu reviziju na pola programskog razdoblja. Tako je to bilo u prošlosti, ali zaista pozivam da se to napravi. Drugo čega se želim dotaći jest jedan dio europskog proračuna koji se odnosi na vlastita sredstva. Iz toga se financira europski proračun. Za sada se europski proračun financira 80% iz e, nacionalnih izvora, a samo 20% iz vlastitih izvora, stvarno vlastitih izvora europski ugovori kažu da bi europski proračun morao biti puno više nezavisan. A kada se traži veća, eh, veći postotak i više vlastitih sredstava, to nije kako bi se proračun sam po sebi povećao, već kako bi on postao više autonoman. Sve to vezano je i za deficite i za europski semestar. Dakle, ako bi se sadašan omjer 80% iz nacionalnih izvora, a 20% iz vlastitih izvora kada bi se to poboljšalo i kada bi omjer bio 60-40, to bi bilo jako dobro. To ne bi značilo da se izvoji više novaca iz poreskih izvora. Ne, ta, to bi značilo da bi proračun Europske unije bio više autonoman i e, predvidljiviji i kako bi se izbjeglo da se nađemo u situaciji kako je bila na kraju prošle godine, da se moraju smoći dodatni milijuni kako bi se e, platile e, već preuzete obveze. E, kao što je rekao gospodin e, Rotmanis iz Listve malo prije o ovom ralu, o preostalim sredstvima koje treba još isplatiti. Dakle, moramo tražiti od zemalja članica da plate 11 milijardi. To je bilo e, posljednji račun koji smo predali zemljama kako bismo e, platili ono što smo dugovali. Dakle, više vlastih sredstava bilo bi rješenje za tu situaciju. Još jedna stvar, sljedećih godina ćemo radnu skupinu na visokoj razini koja će se Otvorit će se nove opcije 2016. godine. Pitanje je osjetljivo, ali zaista vrijedno da se na njemu poradi. I još jedna stvar, novina u sljedećih nekoliko mjeseci na Europskoj vijeću, a to je ideja proračuna za eurozonu. Vrlo često, naime, nacionalne vlade se opredjeljuju za međuvladine sporazume to je vrlo loše za europski proračun i za europsku ideju. Ako govorimo o europskom proračunu, onda tu ne radimo na metodi zajednice gdje svi sudjeluju, već na međuvladinom sporazumu, što znači da se to radi izvan europskih institucija. Takav postupak je nešto čime mi zapravo smanjujemo europske integracije. Takav jedan proračun bio bi dakle vrlo koristan, ali moramo osigurati da to bude dio politika zajednice i dio odluka Europske unije, a ne pojedinih eh, već vladinih sporazuma. Zahvaljujem se kolegi. Želim insistirati upravo na onome što je malo prije rekao Ivalo Kalfin u e, pregovorima između vijeća ministara i Europskog parlamenta o financijskom okviru za period 2014-2020. godine. Dakle, e, prilikom tih pregovora velik broj zemalja članica inzistirao je da europski proračun sljedećih sedam godina bude manji od sadašnjeg proračuna. Kako ako bi se uzela u obzir činjenica da se e, europski proračun financira iz nacionalnih proračuna, budući da su nacionalni proračuni smanjeni, rezultat je Ivanilo Kalfin upravo objasnio, znači da je zajednički proračun nužno morao biti manji. Iznenađujuće je, međutim, e, kada čujemo da predstavnici nekih zemalja koji su željeli da se europski proračun smanji i rekli mi ne možemo povećati izdvajanja, da su dakle oni spremni e, podržati ideju da se stvori novi zajednički proračun eurozone. A kakva bi to bila razlika u odnosu na europski proračun. Na koji način bi se taj proračun eurozone financirao? E, političke stranke, e, veliki klubovi zastupnici koji se zalažu za europsku politiku su načelno protiv nečeg takvog. Međutim, moramo insistirati na jednom. Naime, ne možemo shvatiti na koji način bismo mogli financirati europski proračun i na jedan čudesan način iznaći sredstva za proračun koji bi se ograničavao na eurozonu. Radi se dakle o načelnom e, stavu e, na Europskom vijeću se mora o tome razgovarati, već su se slične rasprave vodile, ali prije sljedećih europskih izbora, to će naravno morati biti razrađeno. Sada riječ dajem Kazimiru Sejnu iz Poljskog senata. Izvolite. Dobar Dame i gospodo, dobar dan. Što se tiče europskog semestra, sljedeća tri ciklusa će biti iznimno važan instrument za gospodarski oporavak Europe. U isto vrijeme mi smo svjesni da u pojedinim europskim ekonomijama, gospodarstvima situacija je potpuno specifična i drugačija i to se treba uzeti u obzir specifičnu situaciju u pojedinim zemljama članicama kako bi mogao, kao što je to moj kolega, e, kolegica je rekla, mogli e, riješiti situaciju. Moramo uzeti u obzir upravo ovaj razvoj ekonomije koja nije utemeljena na CO, emisijama CO2. U Europskoj uniji postoje razni sustavi oporezivanja ovisno da zemlje, to zemlje članice. Ako želimo sve objediniti, onda to može imati negativan učinak na pojedine zemlje članice. Poljska je jedna od najvećih zemalja primateljica sredstava iz europskih fondova i zahvaljujući tim fondovima mi nismo imali iskustva kako su imali druge zemlje članice tijekom gospodarske krize. Mi smo uspjeli učinkovito potrošiti sredstva iz europskih fondova, no svjesni smo da će da aktiv, e, sredstva iz tih fondova treba imati važnu ulogu i u budućnosti. kao što je već rečeno, mnoge zemlje članice imaju problema sa zapošljavanjem, visokim stopama nezaposlenosti. U Poljskoj stopa nezaposlenih nije tako visoka kao, na primjer, u Španjolskoj ili drugim zemljama, no unatoč tome ona predstavlja e, problem za gospodarstvo. E, Poljska ima problem kako se suočavaju i nove zemlje članice Europske unije, a to je da mnoge građani napuštaju zemlju i odlaze raditi u bogatim zemljama članicama e, Europske unije. Dakle, one, a nisu ondje prihvaćene s velikim entuzijazmom. Primjerice, poljace koji napuste svoju domovinu ostavljaju Poljsku zapravo bez visoko kvalificirane radne snage. E, nažalost, dakle, suočit ćemo se i sa problemima zapravo kupitka radne snage. Potom problemi sa infrastrukturom. Poljska nacionalna banka je ulagala poneprije u razvoj koordinacije, u razvoj e, koordinacije velikih infrastrukturnih projekata u Poljskoj. To znači da sredstva koje mm, iz Europske unije se troše, trebaju trošiti kako bi se polučio pozitivan učinak. No ne smijemo se zaboraviti naše partnere izvan Europske unije. Tu ponajprije mislim na situaciji u Ukrajini. Kao što znamo, trenutno Ukrajina se suočava sa velikim problemima, tragedija u Kijevu, problemi u drugim ukrajinskim gradovima. Stoga moramo kao zajednica djelovati, no kao i pojedine zemlje članice, kako bismo pozvali podršku zemljama koje prolaze se demokratske reforme. U Poljskoj mi želimo podržati koordinaciju, odnosno suradnju mladih ljudi između Poljske i Ukrajine. Imam dvije minute na raspolaganju, stoga nije lako pokriti sve, jedno. hvala vam na pažnje. Hvala puno. A sada dajem riječ gospođi Norden iz Švedskog parlamenta. Hvala. E, hvala. Ja, e, iako su perspektive u Švedskoj sasvim drugačije nego u ovim zemljama, naravno da je jasno da politike koje vodimo moraju biti na dobrobit svih. Ja predstavljam e, u švedskom parlamentu i izbornu jedinicu sa sjevera zemlje gdje postoji velika nezaposlenost među mladim ljudima i e, zbog toga su e, mnogi radili na tome da se smanji nezaposlenost. A zahvaljujući strukturnim fondovima uspjeli smo ublažiti politiku pristupa sredstvima i mi to ne bismo uspjeli da nije bilo strukturnih fondova. Ipak moram reći da su rezultati iako značajni, ipak nisu svi mogli imati jednak pristup tim rezultatima. E, ipak za nas je ta e, potpora koju dobivamo na taj način vrlo bitna. E, slušala sam litavskog kolegu i Švedska je jedna od pet sjevernih zemalja. Za nas je e, zanimljivo čuti o svim ovim postupcima da oni koji imaju malene projekte ipak dobiju pristup sredstvima. Bilo bi mi jako drago da i mi uspijemo u svim tim postupcima. Jer oni koji realiziraju ovu politiku to su e, poduzeća iz naše regije. Ja se redovito susrećem s velikim brojem poduzetnika. Ono što njih brine u današnje vrijeme su poteškoće i nesigurnost pristupa projektima. Mnogi mi kažu da je vrlo teško imati pristup tim fondovima i da bi se morao imati veći kapital na raspolaganju, više sredstava od onih koje postoje. A osim toga, ne zna se na koji način se čovjek mora ponašati u takvoj situaciji. To je naravno problem za velik broj među njima. Izvjesno je da se pokušalo bolje koristiti fondove, ali s druge strane postojali su i projekti gdje su e, ljudi imali e, problema, iako su poštovali sve uvjete, ali su dobili manje sredstava nego što je bilo predviđeno izvorno i tu poduzetnici imaju jako puno problema kako je platili razliku e, iz tog sufinanciranja. Do toga je došlo iako je do razlikovanja u e, količini e, financiranja nije došlo do zbog e, problematičnih situacija. Međutim, govori se o isticanju rokova i slično, ali trebalo bi se nešto napraviti za poduzetnike jer bez njih nećemo moći ostvariti ono što želimo. Nadam se da će Švedska pokazati dozu samokritike. Litva nam je ukazala pravi put o tome kako se treba ponašati. Nadam se da će Švedska slijediti taj primjer. Švedska mora napraviti više, naročito kada vidimo tko sve mora raditi na ovim pitanjima. Dakle, ukrasko moramo mnogo toga naučiti od Litve. Hvala vam gospođo, a sada je e, na redu posni govornik. E, ostajemo dakle u Švedskoj, ali dolazi predstavnik Europskog parlamenta, eh, Jaran Ferm. Hvala gospodine predsjedniče. Nažalost nisam mogao prisustvovati sastanku od samog početka zbog drugih obaveza. Te obveze su povezane usko s onim o čemu govorio kolega iz Poljske. Ja sam predsjednik odbora Euronesta i danas smo se bavili pitanjima infrastrukturnih i drugih sporazuma sa našim partnerima iz Istočne Europe. Ähm, Kolegica koja govore prije mene rekla da su postale velike napetosti u govorima o proračunu i to je istina. U budućnosti mi ćemo evaluirati postupak MMF-a i ono čemu moramo razmisliti jest što je uzrokovalo te probleme, jer mislim da većina tih problema je bila poneprije političke, a manje gospodarske ili proračunske prirode. Kada govorimo o srednjoročnoj evaluaciji ovog ili pred, ovog ili budućeg višegodišnjeg financijskog e, razdoblja, mislim e, da se tu slažemo da zemlje članice Europske unije trebaju usredotočiti svoju pažnju e, na to da imamo jasno dodatnu vrijednost, europsku dodanu vrijednost i da trebamo biti ambiciozniji nego što smo bili do sada. Izazovi su veliki, ogolemi i velika je tu i konkurentnost na svjetskoj razini. Mi moramo preuzeti vodeću, vodeću ulogu jer pojedine zemlje članice to ne mogu učiniti, no zajedničkim snagama možemo, moramo učiniti više. Možda je to to politički kontroverzno, no u ovoj situaciji mi smo završili s time da imamo financijski okvir koji kaže da postoje povećanje istraživanja i razvoja, ali ne da 2016. godine. Im proći će tri godine, proračunske godine u okviru ovog financijskog okvira, kada ćemo tek doći do sredstava za e, već ulaganje u istraživanje i razvoj. Također, ako pogledamo i E, i druge politike. Imamo velike izazove kada je riječ o našim susjedima na jugu ili kada je riječ o situaciju u Švitskoj u Siriji. Ako mislite da ćemo sve to prebroditi bez značajnog doprinosa Europske unije u izgradnji budućnosti za zemlje poput e, Sirije ili kada je riječ o istočnom partnerstvu, spomenuta je Ukrajina, no imamo također tešku situaciju u Gruziji, u e, Moldavi i slično. Mislite li da ćemo to uistinu prebroditi bez ve, da će se te situacije razriješiti bez velikog e, potpore Europske unije? Ako mi to ne učinimo, ako mi ne pritičemo podršku, onda će to učiniti drugi, a to će imati drugačije političke učinke. Stoga mislim da je iznimno važno da mm, razmišljamo o europskom proračunu i u tom kontekstu. To također znači da ako damo prioritete tim e, stvarima, onda ćemo druge elemente zanemariti. Stoga moramo biti kritični prema sami sebi. Trebamo se postaviti pitanje postoje li područja u kojima se možemo podnijeti od, od kraćenja no treba sagledati e, i aspekt e, trošenja, e, dakle na koji način trošiti sredstva iz europskog proračuna, a da pritome sami štedimo. Ideja isto koja se kriza toga jest da treba omogućiti štednje za nacionalnim nacionalnim službama, međutim puno je više, e, dakle potrebno je veći su administrativni kapaciteti potrebni kako bi se moglo pratiti sve one događanja koje se odvijaju na europskoj razini. Dakle, treba otkriti potencijale na gdje mjestima se može uštediti. Potrebno je su intenzivnije rasprave nego što smo ih imali, stoga pokušamo još e, jednom da iz ovog postupka izvučemo ona da iskustva i napravimo još e, bolje rad u budućnosti. Hvala sada Jemu. Sada želim pitati članove sudionike panela da li oni žele možda odgovoriti na ovo pitanja pitanje gospodine ravnatelju.

Hvala gospodine predsjedniče. Kao prvo želim zahvaliti svim sudjenicima te onima kojima su se javili za riječ, koji su također potvrdili da kohezijska politika ima važnu ulogu u stvaranju gospodarskog rasta i radnih mjesta. Također zahvaljujem i s ove primjere koje ste naveli. Također hvala i na izraženu kritiku jer jasno je da uvijek postoji prostor za poboljšanje. Primjerice, nekoliko govornika spomenula je da postoji potreba za pojednostavljivanje postupaka. To je istina, pravila su složena, komplicirana no važno je da ako imamo komplicirana e, pravila, da imamo samo jedan set pravila. A to je ono što smo postigli za predstojeće razdoblje gdje za sve fondove imamo ista pravila. E, Pospomnite također da tu imamo pojednostavljene e, mjere poput flat rate i slično, sve što će omogu olakšati koheziju i tako dalje. Da također moramo imati na umu da moramo zajamčiti i trošenje sredstava u skladu sa pravilima. Moram reći da se tu baš i ne slažem, jer ako je dokazano da je netko, da, netko nije pridržavao pravila javne nabave, onda mora doći do financijske korekcije. Moramo biti sigurni da se novac dobro koristi, svrsishodno koristi i da se pritom tome poštuju sva pravila. Na početku smo imali intervenciju o, jednu intervenciju, gospodin Monis je sada već napustio dvoranu, no on, to što me ne bih htio uskratiti odgovor na njegovo pitanje. Govorio je o ralu, govorio je o nepovučenim isplaćenim sredstvima. A kao prvo, a politika koja je u politici, koja je investicijska politika, radi nešto e, uobičajeno. S obzirom da je riječ o ulaganjima, plaćanje se vrše u narednoj godini, što znači da uvijek ćete imati određeni iznos rala. No, također istina da prekomjerni rali nešto što mi ne želimo. I to je zašto mi u politici, smo u politiku e, unijeli određena ograničenja kako bi se ograničio iznos e, rala. Mm, ono što smo mi provodili jeste M plus 2, imamo M plus 3. to naravno povećava RALUS. svojim uvodnim napomenama također sam govorio i o samom pritisku koji se vrši, pritisak koji vlada kada je riječ o plaćanjima i nije tajna da provedba ovisi od zemlje do zemlje. No, nije da nismo analizirali situaciju i ako želite, najglavni razlog za nisku stopu apsopsusku moć jeste nedostatak administrativnih kapaciteta i to u samoj početnoj fazi implementacije. To počinje već kada je riječ o osmišljavanju sektorske politike, primjerice e, prometne politike, vodoopskrbne politike, e, često ne postoje dostatne kapaciteti kako bi se to napravilo, a onda sve slijede odabir, smišljavanje projekata, odabir projekata, prosupak javne nabave. Mi smo uočili, prepoznali te poteškoće i kao što je glavni ravnatelj rekao, dakle smanjenje radne snage. Mi smo mi smo unatoč svim poteškoćama formili novu jedinicu koja je posvećena rješavanju problema i zagradnje potrebnih kapaciteta kako bi se upravo onim zemljama koje imaju nisku stopu moći pomoglo kako bi mogli zatražiti pomoć međunarodne organizacija kao na primjer Svjetske banke da im pomogne u osmišljavanju sektorskih strategija. Dakle, nije točno da ne radimo ništa po tome pitanju i u predstojećem programskom razdoblju mi ćemo se fokusirati ponajprije na te aspekte i kada je riječ e, također i na borbu protiv korupcije. Govorilo se tu i o orijentaciji, o potrebi za pokazateljima i ja se tu u potpunosti slažem s time u ovom trenutku. Mi se prije svega bavimo e, apsorpcijom, poreviše pa se fokusiramo na to koliko je novca povučeno u budućnosti mm, imat ćemo pravni okvir koji zemlje, članice i regije obvezuje na izvještavanje o postignutim ciljevima, a onda će to biti i objavljeno, što znači svako će moći to pročitati, dakle ne samo e, na koji program je novac utrošen, nego što je konkretno i postignuto. Makroekonomska uvjetovanost, tome smo mogli imati zaseban sastanak i radionicu, no ja sam uvjeren da ako kohezijska politika želi odigrati važnu ulogu u cjelokupnoj gospodarskoj e, politici, te ako e, želi i nadalje predstavljati veliki udio financijskim sredstvima, onda se moraju poštivati ona tri stupa trokuta koje su međusobno povezana. I u svojim zemljama članicama sigurno vidite da ako javno financiranje e, je poremećeno, da to nije dobro za gospodarski rast. stoka. ako imamo visoku stopu zaduženosti, onda imamo i visoku e, kamatne, visoke kamatne veće potrošnje poteškoće se srednje mala poduzeća. Dakle, to je međusobno povezano i na to treba odgovoriti na neki način. Treba osigurati da su e, sve uh, odredbe oprezno uh, e, osmišljenje. Potom odvajanje gospodarskog rasta od emisija CO2. Ako pogledate prioritete koje sam spomenuo, jasno se vidi da mm, ekonomija utemeljena na niskoj emisiji CO2 je jedna od četiri glavna prioriteta toga se mi želimo koncentrirati na e, e, financiranja ovisno o tome e, u koju kategoriju vaša regija spada. Bez toga ako pogledate u detalje samo mehanizam koncentracije, onda ćete vidjeti da postoje zasebne odredbe za, koje se tiču smanjenja emisije CO2 i one su itekako dobro uklopljene u novi okvir ta tamo jasno stoji da e, neka učinkovitost obnovljivi izvori energije su važne važni e, motore za poticanje gospodarskog rasta. E, gospodine predsjedniče, mislim da sam time odgovorio na ona najvažnija pitanja koja se tiču mog područja rada. Hvala. Hvala lijepa. Da li vi, gospođe, možda želite nešto reći? Kolega iz e, Poljske spomenuo Ukrajinu te također i kolega Europskog parlamenta je spomenuo Ukrajinu. Ne znam, ukoliko razvoj istočnog partnerstva je, e, odnosno partnerstva iz zemlje moguće bez e, potpore Europske unije. To se treba naravno e, također potaknuti kada je riječ o Ukrajini, o Gruziji. Moramo pružiti e, podršku jer ako želim, pogotovo ako želimo demokratsku Europu, onda to moramo učiniti. Ja se slažem sa kolegom koji je govorio o pojednostavljivanju pravila i postupaka koji je govorio o smanjenju administrativnih e, opterećenja i prepreka. E, to smo također čuli od Europske komisije. Znate, ponekad znanstvenici e, odustaju ili više nisu spremni sudjelovati u projektima koristiti sredstva iz strukturnih fondova jer to isiskuje previše vremena, a programi programe u znanstvenim e, područjima su vrlo važne i također i pravila javne nabave. Mm, one se također trebaju promijeniti jer e, ponekad e, one uključuju, predstavljaju zapravo prepreku ili nazovimo to i kaznu za eh, one koje su žele sudjelovati u postupcima dodjeljivanja sredstava iz strukturnih fondova, pogotovo kada je riječ o području zaštite okoliša. On što se tiče mm, mm, strategije strategija za nadolazeće razdoblje Reindustrializacija Europske unije je ono što bi trebao biti naš prioritet, pogotovo ako želimo više radnih mjesta i bolje radna mjesta. Stoga ključni problem u vezi sa reindustrializiranjem jeste to da se nove industrije trebaju temeljiti na inovacijama i istraživanju. to bi trebao zapravo biti smjer kojim u buduće trebamo ići. Kad govorimo o energetskoj učinkovitosti, mi smo mi smo u usporedbi sa SAD-om u manje povoljnoj poziciji jer izvori energije u SAD-u su dvostruko jeftiniji nego u EU. Dakle, gdje je tu onda konkurentnost? Energetska učinkovitost treba biti ključni ili glavni cilj u predstojećem razdoblju. To je zapravo ono što sam ovdje htjela podijeliti s vama. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Govorit ću nekoliko minuta o onome što mislim da je od osnovne važnosti, a što su spomenuli prijašnji govornici. To je učinkovito korištenje fondova. Glavni direktor je rekao da bez zdravih javnih financija ne možete imati razvoj ni rast. Htjela bih naglasiti napor koje čine neke države članice, naročito u Španjolskoj, e, na području fiskalne konsolidacije i stabilizacije javnih računa i ispunjavanje naših obveza. To je omogućilo rezultate koje je spomenuo predsjedatelj i zahvalna sam mu za to. Španjolska se vlada jako trudila. Učinkovito korištenje fondova ovisi o preduvjetima koje su usvojile države članice, kao i strukturnim reformama. U Španjolsku smo proveli e, gotovo sto e, strukturnih reformi to, nije samo oporavak financija e, mirovinskog fonda, poboljšanje obrazovnog sustava, e, smanjivanje ispadanja iz škole i tako dalje. <clears throat> E, proveli smo i reforme koje su u kratkom roku predstavljale važan poticaj za investicije i poslovnu aktivnost za nove projekte. <clears throat> za poduzeća, rekonstrukcija e, poduzetničke mreže naš je koštala je e, utjecala na gotovo milijun poduzeća do 2011. Ovo korištenje fondova ovise i o fleksibilnosti, mogućnosti prilagodbe i reorijentacije fondova. U Španjolskoj smo e, tu mogućnost iskoristili da bismo se koncentrirali na e, glavne prioritete. Nastojali smo nadići strukturne slabosti u Španjolski, e, nezaposlenost, nezaposlenost mladih, želimo iskoristiti i sve mogućnosti korištenja zajmova za mala poduzeća, poduzeća e, s jednim zaposlenikom. Zato e, to je od ključne važnosti za budućnost i za reprogramiranje, za prilagodbu fondova kako bi oni rješavali probleme a to podupiru i strukturni fondovi nacionalne vlade i kohezijska politika. Sve će to biti dobar doprinos za bolju budućnost jer će to biti način na koji će naši građani osjećati i raditi za, za Europu i osjećali da Europa rješava njihove potrebe. Htio bih e, vam zahvaliti, gospodine predsjedniče, što ste suorganizirali ovaj sastanak. Htio bih zahvaliti govornicima u panelu i zastupnicama i zastupnicima koji su nam dali svoja mišljenja o budućnosti kohezijske politike koja je najveći izazov Europske unije. Moramo osigurati održivi razvoj i rast u državama članicama. To je potrebno za stvaranje radnih mjesta. To je jedini siguran način suzbijanja nezaposlenosti i osiguranje socijalne kohezije. Sve veća nezaposlenost i socijalne razlike e, predstavljaju opasnost za naše političke sustave i povećavaju euroskepticizam. Jasan primjer toga je povećane neonacističke tendencije u Grčkoj. E, borba protiv krize znači fondove, ali mi nemamo još dovoljno fondova, nemamo dovoljno sredstava. Moramo biti vrlo oprezni, moramo paziti na to kako koristimo fondove kako koristimo sredstva. Moramo osigurati da kohezijski fondovi potiču rast, ali isti, istovremeno smanjuju nejednakosti između regija, regija i zemalja. Htio bih podcrtati što je rekao gospodin Defa. Usprkos e, iskorištenim fondovima nismo uspjeli smanjiti nejednakosti među regijama. To će biti stvaran izazov za novo, novo razbolje razdoblje veća suradnja između nacionalnih e, parlamenta i Europskog parlamenta mogu igrati odlučujuću ulogu. To je stav e, Grčkog parlamenta, u tom ćemo smislu raditi. Naš e, današnji sastanak nam u toj zadaći hvala lijepa. Zahvaljujem predsjedniku, svim članovima panela kao i svim sudionicima ove razmjene mišljenja. Vidimo zajedničke probleme, vidimo nade koje polažemo u novi režim i novi okvir e, bez obzira na neke probleme vidimo ipak da su ovi, da ovi napori imaju neke granice. Kao što je pokazao, um, pokazala razmjena mišljenja između predstavnika Švedske i Litve, možemo se inspirirati dobrim praksama nekih zemalja. U nekim zemljama prva prednost koju ćemo izvući iz e, činjenice što smo članovi Europske unije jeste da živimo zajedno kao članovi obitelji i da možemo uspoređivati uspjehe. E, to nije naš prvi refleks. To u europskoj raspravi vrlo često imamo političku raspravu e, da li trebamo više ili manje Europe. To je osnova rasprava ali ne posvećujemo dovoljno e, razmišljanja raspravama o tome kako možemo bolje iskoristiti činjenicu što živimo zajedno u područjima koja e, se oslanjaju na e, odgovornost ekonomsku politiku fiskalnu politiku E, moramo bolje surađivati u Evropsku uniju, ali se moramo i inspirirati dobrim primjerima naših susjeda. Ova, ovakova, ovakav sastanak možemo, može tome doprinijeti. Zahvaljujem svim sudionicima. Sada predlažem pauzu. Nalazimo se za 10 minuta u plenarnoj sali koja je na... E, koja je na trećem katu, na drugoj strani, u drugoj zgradi, tamo smo bili jučer, e, gdje ćemo imati e, zaključke ove konferencije. E, sastanak je završen.